je završena, sutra ćemo glasovati. Sljedeća točka su jednominutni govori. May I remind you it's one minute speech, so please stick to the time. Uh, first speaker, Madam Bokshor. Prva je gospođa Bokshor. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Ja sam dopredsjednica kulturnog i e, odbora za kulturu i obrazovanje i želim naglasiti da 28. veljače je Američka filmska akademija dodijelila Oskare nakon 34 godine. Mi Mađari smo bili jako uzbuđeni zbog te dodjele jer smo imali nominaciju u kategoriji najboljeg stranog e, filma filma. E, Sol, Solov sin je pod, osvojio Oskara i donio taj uspjeh ne samo u Mađarskoj nego i u Europi. pobjedio je na brojnim festivalima, pa i na Kanu, na globus, Zlatnim globusima i e, e konačno i na Oskarima kao najbolji strani film. Prije ovog filma imali smo i drugih uspjeha u proteklim godinama, a koji su tu kako bi obogatili europsku kulturu. To je važno za podršku europskoj kreativnosti i filmskoj industriji. To je veliko priznanje filmskoj, e, europskoj i mađarskoj filmskoj industriji. E, madame Ruiz. Hvala, gospođa Cabezon Ruiz. Hvala vam. Hepatitis C je tiha bolest koja e, pogađa 14 milijuna evropljena e, zaraženi s e, no velik broj zaraženih čak ni nije utvrđen, ali znamo da postoje. Hepatitis e, C se e, prenosi seksualnim kontaktom, razmjenom tjelesnih tekućina, e, zajedničkim iglama i slično i može dovesti do dodatnih komplikacija kao što je karcinom jetre. Ono što je nama potrebno je da u okviru europskog programa detektiramo i koordiniramo liječenje hepatitisa C. Treba nam i registar e, bolesnika od hepatitisa C kako bismo mogli preslijediti njihove druge kontakte. Hepatitis C je e, predstavlja oko 18% španjolskog farmaceutskog proračuna, vrlo je skup u smislu e, liječenja i troška farmaceutskih proizvoda. Potreba nam je europski plan za iskorjenjivanje hepatitisa C u Europi. Hvala. Gospodin Precel. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, e, mi u ovom domu se u sljedećem e, periodu će se, smo se nekoliko puta bavili takozvanim VV e, skandalom, Volkswagen skandalom, napravili smo čak i odbor, osnovali smo odbor koji će se time baviti. E, skandal sa Volkswagenom se naziva E, taj slučaj, ali je zapravo stvar kompliciranija. Imamo takozvani ICCT, Međunarodno vijeće o čistom prevozu e, i e, koje je utvrdilo sada kroz nekoliko testiranja i rezultata da problemi postoji i kod drugih automobila, osobito Citroen, Opel i Fiat. Opel i Fiat pripadaju američkom automobilskom koncernu. Stoga želim skrenuti na to vašu pozornost kako biste e, primijetili da se tu ne radi samo o nefer ponašanju jednog automobilskog e, koncerna, već da se tu radi i jednom e, gospodarskom ratu američkih, američkog koncerna protiv europskih. Gospođa Harkin. Danas sam eh, primila e-mail od eh, gospodina Eckharta koji je učitelj u osnovnoj školi eh, u zapadnom korku u Irskoj i on radi na pružanju pomoći izbjeglicama. Oni se drže u kampovima, a nema sredstava e, za e, njihov smještaj i hranu. A taj gospodin koji mi je pisao je šokiran da e, osnovne potrebe tih osoba nisu zadovoljene i taj učitelj pisao svim irskim, odnosno učiteljica pisala svim irskim zastupnicima pa, Europskog parlamenta da im se obrati za pomoć. E, nažalost, još uvijek nemamo rezoluciju, ja sam time razočarana. Procjenjuje se da će do e, kraja e, ovog mjeseca 130 tisuća izbjeglica biti u Grčkoj koji su ušli u nju samo ove godine. Mi moramo zajedno naći rješenje, a ako naši čelnici ne nađu rješenje koliko god to bilo teško, neće patiti samo migranti, nego i čitava Europska unija. Hvala, gospođa Senra Rodriguez. Hvala. Liberalne politike u Europi dovele su do e, smrti životinja u moru, na obalama moje zemlje, od toga pati poljoprivreda a sve zbog načina na koji je organizirana zajednička poljoprivredna politika, način na, koji je organizirana zajednička ribarska politika i e, mislim da je to uzrok velike krize u e, ribarstvenom i poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji. EU mora reagirati, mora osmisliti adekvatnu e, adekvatni ZPP i adekvatnu politiku ribarstva kako bi za zajednice na jugu Europe u e, Španjolsku i Portugalu da prežive u ekonomskom smislu. Hvala gospodin Maragal. Hvala lijepa. Danas se održao sastanak između Turske i Europske unije o izbjeglicima i moramo priznati da se radi o e, situaciji u kojoj je teško postići sporazum. E, nalazimo se u slijepoj ulici, a Europa se pretvara da ne vidi što se događa u Turskoj sa PKK-om i sa e, drugim stvarima u Turskoj. Primjerice, neki Kurdi u Turskoj su zatočenici, zatvorenici u vlastitim domovima. Isto tako, Europa ne obraća dovoljno pažnje na činjenicu da se u Turskoj e, hapse novinari e, i vrši se kazneni progor novinara zbog toga što oni e, što oni rade svoj posao. I Europska unija Eh, očekuje od Turske da joj pomogne eh, i Grčka postaje zatvor za one koji ne mogu ni proći kroz nju niti eh, iz nje pobići. Hvala gospodin Aker. Želio bih postaviti pitanje vezane za moju izbornu jedinicu i jasno se usprotiviti novom mostu preko Temze u Taroku. treba vidjeti što je najvažnije za Tarok jer to će se ovakav most će zapravo jako e, zagaditi zrak. Ljudima će isto tako uzeti domove. Mi ćemo se do kraja. Vlada se može uhvatiti u koštac s ljudima iz Taroka, ali Tarok će pobijediti. Tarok nije samo moja izborna jedinica, to je moj dom. Zajedno ujedinjeni borit ćemo se protiv tog novog mosta. Do kraja. Hvala lijepa, gospođa Bild. E, hvala. 800 kitova svake godine e, masakrirano je na Farskom otočju. I to je mnogo više nego li što je potrebno lokalnom stanovništvu da preživi. Osim toga, e, jesti kitovo meso je opasno za ljudski život zato što sadrže puno žive i drugih štetnih tvari. Što je najgore i djecu vode da gledaju kako se tako masakriraju kitovi. Zaista, e, iako Fersko otoče nije u Europskoj uniji, treba pokrenuti pregovore kako bi ovakva gnusna aktivnost stala. Gandhi je govorio da možemo procijeniti i prosuditi narod prema načinu na koji se ponaša prema životinjama. Krajnje je vrijeme da nešto postignemo i da prestanemo biti suučesnici u ovakvom ponašanju. Hvala gospodin Uda. Hvala. Jedna Tineđerka prije nekoliko dana e, umrla u Karakasu čekajući lijek koji bi je bio spasio. Situacija je zaista teška i sigurno još mnogi su u takvoj situaciji u Venezueli gdje nema na raspolaganju lijekova, radi se o humanitarnoj krizi. Ne možemo sjediti skrštenih ruku u Europi. Moramo nešto napraviti za te ljude koji su zbog politike ovdje e, uhvaćene u u e, probleme. E, govorimo o mnogim poznatim i mnogim nepoznatim osobama, primjerice Andreja Genzales koji iz političkih razloga od kolovoza u zatvoru. Mislim da ga treba osloboditi i ne pravi se veza koju ima sa terorizmom ETE E, mi se zalažemo za slobodu svih, ali ne za teroriste. Sada gospodin Picula. Posljednjih sto godina proizvodnja smeća porasla je čak deset puta. Značajan dio završava u moru te ozbiljno ugrožava ekosustav i ljudsko zdravlje. Morski otpad rezultat je isključivo ljudskih aktivnosti, ne poznaje granice i predstavlja stalan problem koji se širi daleko od izvora onečišćenja. Zato želim govoriti o problemu morskog otpada u obalnom području Hrvatske njega u velikim količinama pronalazimo na plažama i morskom dnu a donose ga morske struje i vjetrovi iz susjednih jadranskih zemalja. prikupljanje otpada uglavnom se provodi na inicijativu lokalnih zajednica i udruga kao nedavno u mjestu trstenik. uz ekološki trošak morski otpad ima i društveno ekonomski utjecaj budući da pogađa obalne zajednice jer čista obala ima ključni značaj za turizam. premda to nije dovoljno vrijedi pohvaliti projekte marelit i the fish gear cilj je suradnja zemalja radi efikasnijeg rješavanja problema morskog otpada kako bi zaista ostvarili važan cilj dobrog ekološkog stanja svih morskih voda do. two thousand and twenty želim privući vašu pozornost e, na jednu važnu činjenicu a to da sve europske institucije kada donose zakone trebaju raditi, izrađivati jasna pravila i e, jer vrlo često zakoni sprečavaju određena tijela u učinkovitom funkcioniranju i narušavaju konkurentnost europskog gospodarstva. To je važno u svjetlu revidirane direktive o e, upućenim radnicima jer Europska komisija razmišlja o činjenici da provedba direktive iz 2014. se sada provodi. E, određeni broj država članica i različitih tijela traže od komisije da ne uvede nikako novo zakonodavstvo, a zakonodavna revizija je nešto što će se provesti bez obzira na uredbe o provedbenim odredbama zaštite osiguranja. Hvala vam, predsjedniče, povjereniče, dragi kolege. Globalizacija malih i srednjih poduzeća ne bi trebala ostati slogan. Olakšanje pristupa malih i srednjih poduzeća tržištima trećih zemalja je nešto što trebamo zajamčiti. 90% globalnog rasta e, dolazi izvan Europske unije. To je procjena stručnjaka. Mala i srednja poduzeća čine 60% tog rasta. Zato komisija ima obvezu stvoriti proces kojim će podržati mala i srednja poduzeća u internacionalizaciji njihovih aktivnosti. Sada e, se pregovara o TTIP-u i o sporazumu s Kinom, a treba se uzeti u obzir mogućnost e, da i mala i srednja poduzeća e, djeluju na ta dva tržišta i pomoći im u internacionalizaciji svojih aktivnosti na temelju poštene konkurencije na vanjskim tržištima ako se to ne učini, mala i srednja poduzeća imat će velikih teškoća u funkcioniranju na drugim tržištima osim zajedničkog tržišta. Gospodin Kelly. Moj jednominutni govor vezan je u sigurnost opskrbe plinom i e, tu moram se e, nadovezati na povjerenike Srčka i Kaneta koji su predložili nešto u ovom e, u smislu i naravno tu je i rezultat kopa 21 i sve naglašenija potreba za obnovljivim izvorima energije a sada imamo i razvoj LNG u cijelom svijetu, osobito u Sjedinjenim državama, Australiji i na Bliskom istoku. Prijedlog komisije je vrlo mudran da se izgrade LNG terminali u cijeloj Europi i moja vlastita izvorna jedinica je jako dobra e, također za izgradnju jednog LNG terminala e, i i jer je pogodna za transport prema Europi. Nadam se da će se to dogoditi e, i e, da ćemo u Europi razviti PCI-eve. Hvala. Gospođa Ward. Ja bih e, vam htjela ukazati na e, groznu humanitarnu situaciju u kojoj se izbjeglice nalaze, žive u e, strahovitim uvjetima, u improviziranim kampovima u Europskoj uniji na našim granicama. U Kaleu i u Dunkerku izbjeglice su izloženi vremenskim uvjetima, doživjeli su poplave i teško su preživjeli zimu. Njihova borba jest u protivnosti sa temeljnim ljudskim pravima na čijim e, krilima je osnovana Europska unija. Ovi kampovi trebaju e, adekvatne kapacitete, uključujući sanitarne i zdravstvene kapacitete. Ako im mi ne pomognemo, e, uskočit će na naše mjesto trgovci, krijumčari ljudima. Tragično je da oni koji su morali pobjeći od strahota koje daješ u Siriji e, sije, e, da se sada nalaze u tako groznim uvjetima koje im nameću naši kolege europljani. I mi u ovim teškim vremenima moramo se e, uputiti na ta mjesta u te kampove da svojim očima vidimo u kojim uvjetima živo i da razgovaramo s tim izbjeglicama kao što sam ja to učinila. Hvala gospodin Turkanu. U ovom gospodarskom kontekstu europske i nacionalne institucije moraju djelovati na koordiniran način, koordiniran i dosljedan način. ovdje govorim o zaštiti proizvođača ovčjeg mesa. Imali smo deficit 300 tisuća tona u Europskoj uniji u tom sektoru, a radi se o sektoru koji na međunarodnoj sceni raste, a globalni deficit u ovom sektoru procjenjuje se na 20%. Zato nam je potrebna ambiciozna i učinkovita politika kako bismo povećali konkurentnost sektora proizvodnje e, ovčjeg mesa, odnosno uzgoja ovaca. Posebice u zemljama u kojima postoji deficit kao što je Rumunjska. Rumunjska ima najveći potencijal za rast u tom sektoru u Europskoj uniji. I ja bih e, htio apelirati na Europsku komisiju da na dosljedan način da potporu svim državama, uključujući Rumunjsku, kako bi one unaprijedile svoje kapacitete da ispune taj potencijal. Hvala lijepa. Gospođa von Štork ima riječ. Da, danas su se sastali šefovi vlada Europske unije i Turske na sastanku na vrhu vezano uz migrante. E, oni žele zatvoriti balkansku rutu i poslati signal da zatvaramo vrata. E, tu, naravno, Turska nema interesa za tako nešto, jer ako se zatvori balkanska ruta, onda e, Turska više neće moći e, ucinjivati Europu i Erdogan neće dobiti svoje milijarde i onda se niko neće zanimati za e, slobodu tiska, pitanje Kurda i ostala pitanja u Turskoj. Turska nije rješenje za izbjegličku krizu e, prijateljstvo s Turskom da, a i kritika Turskoj da, gdje je to potrebno, ali oslanjanje na Tursku u krizi, u krizi migranata ne. Hvala, riječ ima gospodin Vijegas. Samo tržište i stvarnost poljoprivrednih proizvoda na tim tržištima dovode u pitanje uopće samu poljoprivredu na tisuće poljoprivrednika su na rubu propasti. Potrebno je odma primijeniti na njih vrlo e, rigorozne mjere. Europske unije, Europska unija treba prestati sa tržišnim gospodarstvom. E, ne treba više, ne smiju se e, tako varati poljoprivrednici sa ovakvim mjerama koje se ne mogu promijeniti jer to će samo rezultirati lošim situacijom za poljoprivrednike. Ono što je važno jeste da na javnom, e, javno gospodarstvo da e, bude ono koje će stimulirati ponudu. Gospođa Tomić. Zahvaljujem. Raduje me što statistički podaci u e, izvješću e, komisije za Sloveniju su sada nešto bolje, ali građani još uvijek ne osjećaju to poboljšanje. Znači statistika ne odražava realnu situaciju. Strukturni problemi u Sloveniji dalje postoje. Potrebno je nastaviti e, mirovinsku reformu, izmijeniti zdravstveni sustav, E, srednji sloj treba rasteretiti. U pravosuđu i u javnoj upravi potrebne su također promjene reforme se događaju, ali ne na način koji mi to želimo. E, mi e, imamo, postigli smo povećanje kapitala u bankama, no banke i dalje ne funkcioniraju dobro. Izbjeglička kriza ne smije nam biti izgovor za e, prestanak reformi ili zastoju u reformama i politička ne smijemo dopustiti politička e, namještenja. E, ja se doista brinem za svoju zemlju Sloveniju. Thank um, Gospodin Hvala. E, koji su pozitivni i negativni aspekti Britanije u Europskoj uniji za britanske poljoprivrednike? Prema jednoj konzultantskoj kući samo 10% britanskih poljoprivrednika e, će preživjeti u sadašnjem obliku kada se ukine e, subvencije iz zajedničke poljoprivredne politike. Velika Britanija ništa nije predvidjela za slučaj da Velika Britanija izađe iz Europske unije jer iz zajedničke poljoprivredne politike financira se 50 do 60% eh, eh, britanske eh, britanske poljoprivrede. Zato treba dobro razmotriti treba li Velika Britanija otići ali e, nije zajednička poljoprivredna politika sve. I jako veliki dio izvoza naših poljoprivrednih proizvoda izvozi se u e, Veliku Britaniju. I e, zato mislim da poljoprivrednici trebaju glasati za to da ostanu u Europskoj uniji. Hvala, gospodin Marija ima Gospođo predsjedateljice, izbjeglička kriza u Grčkoj e, sada je dostigla eksplozivne razmjere. Izbjeglice sada su dosegli 40 tisuća i taj broj će se povećati za 100 tisuća do kraja mjeseca. Turska nastavlja podržavati e, trgovce ljudima e, a da od 660 tisuća manje od 400 ih je otišlo iz Grčke u svakom slučaju jedino rješenje je podržati Grke da stanu na vlastite noge. Grčka bi trebala izići iz Schengena i na taj način neće privlačiti izbjeglice koje dolaze u moju zemlju umjesto da idu u Bugarsku jer Grčka eh, im daje šengenske putne isprave tako da oni mogu ići u eh, Njemačku eh, Mislim da e, bi Grčka trebala nametnuti financijski embargo Skopju i Firovu, znači Makedoniji, zato što nisu zatvorili granice. Hvala, gospodin Šogor. Ja nisam iznenađen da postoje neki zastupnici izabrani u ovaj parlament koji vjeruju da ne, u njihovim zemljama ne postoje nikakve nacionalne manjine. Svi koji govore o njima i o tome e, kako su njihova prava zgažena zapravo napadaju države članice. Čak i najveće klubovi u ovom domu imaju pripadnike koji vjeruju u iste radikalne ideje koje nisu daleko od ekstremističkih ideja. Članak o Drugi članak o ugovora o funkcioniranju Europske unije naglašava poštivanje prava nacionalnih manjina, a neke države članice nisu, ne postupaju u skladu s tim zahtjevima. Komisija ne bi trebala se baviti samo pitanjima sigurnosti hrane, primjerice, već i pitanjem da imaju li e, nacionalne manjine svoja prava mi ne možemo u demokraciji si priuštiti tabue niti pitanja o kojima se bojimo govoriti. Gospodine Ujeli. Hvala vam. E, Europa treba paziti jer povijest se doista ponavlja. Mi, ljudska bića, uvijek će biti neki među nama koji ne služe svojem narodu, već žele vladati iako su dobili demokratske ovlasti, oni zapravo žele ograničiti funkcioniranje demokratskih mekanizama. E, ti, e, takve politički vođe zapravo uživaju u političkom kaosu. E, sada kada je Europa u brojnim političkim aspektima u previranjima, mađarski premijer dolazi kući i kaže ja sam stavio veto na ovaj postupak dok e, mađarska vlada odnosno ured zadužen za sustav glasovanja ne funkcionira. Upravo prošli tjedan i jučer e, su blokirani neki čel, čelovi muškarci blokirali zahtjev za referendum. Gospodin Arnac. Nakon e, sjećanske rasprave o e, Britancima koji su e, zatočeni, zatvoreni u Indiji, njihova tužba nije prihvaćena i ti ljudi ne bi trebali odgovarati što ih je njihovo poduzeće negdje poslalo što su se našli na krivom mjestu u krivo vrijeme. Oni su zaštitari koji su kvalitetno obavljali svoj posao. Vidio sam čak i njihove kvalifikacije. Ovdje imam kopije e, licenci za izmještanje tih radnika i to je učinjeno na propisan način. Ja naravno poštujem borbu indijskih vlasti protiv nezakonitog oružja, ali ovdje su se okomili na pogrešne ljude i zato pozivam indijske vlasti na puštanje eh, britanskih radnika. Hvala. Gospodin eh, Zadovski. Hvala. Situacija na grčko-makedonskoj granici jest nepodnošljiva. A to nije iznenađujuće, zato što Grčka do sada još uvijek nije počela obavljati propisnu kontrolu identiteta imigranata koji pristižu uh, u uh, njezinu, na njezin teritorij. To ne bi trebalo biti tako, ali to je tako i sada su tisuće ljudi um, poredane uz granicu uh, Makedonije, jedne od E, istočnoevropskih zemalja. Moramo prestati ignorirati ovaj problem jer e, propisan nadzor granica nam mora omogućiti da spriječimo ulazak u Europsku uniju opasnim pojedincima. Isto tako želim zahvaliti svima onima koji su još uvijek ovdje, uključujući i e, prevoditelje. Gospodin Pavel, hvala lijepa.

pristupa europskim fondovima je jedina prilika za bolju budućnost u brojnim zajednicama u mojoj zemlji. A Europska komisija bi trebala e, proučiti realnu situaciju na terenu. Isto tako mora zatražiti od rumunjske vlade da poduzme hitne mjere kako bi omogućila e, ruralnim zajednicama pristup e, europskim fondovima. Isto tako trebaju nam pojednostavljene procedure e, i e, obrazci. To se treba učiniti vrlo brzo i e, svi lokalni E, gradonačelnici i načelnici općina moraju se usredotočiti na ovo pitanje u ovoj izbornoj godini. Mi moramo e, državama članicama omogućiti e, pristup tim fondovima. Hvala vam i želim čestitati svim ženama Međunarodni dan žena. Hvala vam predsjednice povjerenice, europska industrija čelika pati zbog visokih cijena energije koje su zapravo posljedica e, sustava trgovanja emisijama i koje se stalno povećavaju. Cijene energije u Europi su temeljem svih poreza i subvencija dvostruko veće nego u Sjedinjenim državama u Sjedinjenim državama je e, uspjelo smanjiti emisije bez e, ovakvog e, sustava. Kineski proizvođači imaju prekomjerne kapacitete i njihova proizvodnja nadmašuje potražnju u Europskoj uniji. Kina e, stvara veliki pritisak e, izuza. Imamo e, i mjere koje se odnose na čelik iz Kine, tamo mjere, antidumping mjere Europske komisije su 40 do 60 posto. Europa treba svoju industriju smanjiti za polovicu, a mi ćemo u sljedećih deset mjeseci vidjeti može li industrija čelika u Europi preživjeti. Sakorova. 28 država članica Europske unije e, sada se sastaju na ruševinama Europske unije u ovoj obliku Evropska unija ne poštuje sve ono na što obaveze koje je preuzela, ne poštuje zajedničke borbe. E, kada gledamo što Evropska unija radi, a nalazi se pred problemom izbjeglica, mnoge su odluke donijete jednostrano i jednostavno se mnogo toga kratkoročno i kratkovidno gleda sa nacionalnog stanovišta, a odluke se ne provode odluke ostaju mrtvo slovo na papiru. Mislite li zaista da Grčka može preuzeti svu odgovornost Europske unije kada su u pitanju izbjeglice? Mislite li zaista da je rješenje financijska naknada? Jedino što se može naći kao rješenje je da izbjeglice dođu u sve države Europske unije i to sigurno. U Španjolskoj postoji tradicija e, da se psima e, i love e, zečevi. I zbog toga se vrlo često loše loše a psi kažnjavaju jer se tako e, ruši čast njegovog vlasnika. Na najgori način muše se ti psi, a mnogi od njih se zapravo stavljaju u vrsne e, komore gdje ih se plinom truje. Čak ih se ne predlaže da ih netko usvoji. Kant je govorio da je e, surovost nad životinjom zapravo način na koji se pokazuje kako se loše ponašaju ljudi jedni prema drugima. Jedini način je da se konačno počnu provoditi ono što su u ovom domu izglasali zastupnici i španjolski narod mora nešto učiniti protiv toga. Hvala. Gospodin Korvin Mike ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije nekoliko mjeseci sjedio sam ovdje, rekao sam ovdje u ovoj prostoriji da je gospodin Šulc osoba koja je odgovorna za uspjehe nacionalne fronte u Francuskoj. Ljudi su to ismijavali, no ja vam mogu sa zadovoljstvom to reći jer je jučer gospodin Grofe, ministar pravosuđa u Zvijedine rekao da je Europska unija odgovorna za uspjehe nacionalizma u Europi i to je istina mi nažalost ne podučavamo kibernetiku, mi ne podučavamo da svaka akcija proizvodi reakciju i da je društvo jedan živući organizam. Ako ga gurnete u jednom smjeru imat ćete reakciju. U tom smislu smatram da Europsku uniju treba uništiti. Hvala. Hvala i time smo zaključili sesiju jednominutnih govora. Gospodin Gianluca Bonano, um, zastupnik u parlamentu je podnio zahtjev za obranu svog parlamentarnog imuniteta u kontekstu kaznenog postupka pred sudom u Bolcanu.